našeg programa za okoliš i sad ću početi sa prezentacijom izvješća kao glavnim instrumentom politika, a nakon toga ću govoriti dok smo došli sa implementacijom i završit ću sa izgledima za budućnost. No da kažemo što je bio sedmi program. To dakle opisuje ciljeve zemalja članica u, na drugoj pruzi kako bi trebalo se ponašati u okolišnoj politici do 2020. godine. Ovo što vidite na, našem ekranu uglavnom je cilj prvi koji govori o zaštiti, konzerviranju i pojačanju prirodnog kapitala Unije. zatim imamo cilj drugi, a to je pretvoriti Uniju u jednu resursno učinkovitu, zelenu i vrlo Um, ekonomiju koja je konkurentna uz niski udio ugljika, a zatim cilj treći, a to je očuvanje uh, zdravlja građana kao i kompčenito od svih pritisaka na okoliš. U postizanje ovoga, ovih ciljeva, ovisi o povećanom i poboljšanom implementaciji cilja četvrtog, boljem, dakle, i provođenju cilja petog, a to je poboljšanje znanja i baze dokaza za okolišnu politiku Unije. Zatim cilja šestog, osigurati investicije za zaštitu okolišne i klimatsku politiku, kao i cilja sedmog, a to je poboljšanje ekološke integracije i političke koherentnosti. Dakle, svih tih sedam ciljeva nadopunjeno je još sa dva specifična cilja, to je osmi i deveti, a to je pojačanje održivosti gradova Unije kao i povećanje unijine učinkovitosti u bavljenju međunarodnim klimatskim i ekološkim izazovima. Naravno, to je, su obvezujući ciljevi za Uniju i države članice koje moraju prikladne akcije poduzeti kako bi osigurali implementaciju tog programa. Ali na za deset minuta ja naravno ne mogu sve ovo pokriti i sve objasniti, svaku akciju i svaki cilj, svaku djelatnost, pa ću vam samo prezentirati jednu generalni pregled naše implementacije. To nas dovodi do ono drugog dijela naše studije. To su glavni rezultati do kojih smo došli. Dakle, što se ciljeva tiče 1, 2, 3 i horizontalnih 8 i 9, njihova provedba je procijenjena prema kriterijima za evaluaciju standardima. To su kriteriji koji se odnose na relevantnost, koherentnost, učinkovitnost, efikasnost i dodanu vrijednost u Europskoj uniji. Naravno, to je ono što je vrlo bitno, je da to se skupa zasniva na ekspertizi i znanju. No, da vas uputim u ukupnu sliku, dakle, pregled onog dokle smo došli sa implementacijom. Prvo, imamo E, ciljevi koji ostaju potpuno relevantni za trenutne potrebe. Drugo bi bili, mi smo pronašli da došli smo do toga da ima različitih nedostataka u stanju naših spoznaja, našem znanju i tu imamo također druga područja gdje imamo stanovitih teorijskih spoznaja, ali se koje se ne koriste dovoljno u praksi. Na trećem mjestu smo pronašli da je potpuno problematična koherentnost naše politike. Recimo, ZPP, zajednička poljoprivredna politika, je najspornija u tom kontekstu. Ona je zapravo vrlo često u izravnom sukobu sa našim ciljevima zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih posljedica promjena. Zatim imamo jedan miješani napred u ostvarenju ciljeva programa, dok tog smo došli. Nekoliko političkih područja se smatra najproblematičnijim to je recimo pitanje pod ciljem jedan bioraznolikost ili buka, zatim zrak u kojoj mjeri je on zagađen. I mislimo da je to prilično nesigurno kod provođenja našeg sedmog akcijskog plana upravo na tim područjima. A za ostalo nemamo još ni dovoljno podataka. Zatim petost što smo pronašli, rezultat naših istraga je bio da su to vrlo skupe djelovanja naše politike, a nemamo adekvatno rješene izvore financiranja i također imamo i problem sa e, zapravo potrošnjom sredstava koja su već dodijeljena različitim programima i akcijama. inače, šesti naš rezultat bio da program donosi dodatnu vrijednost i za Europsku uniju kao i za nacionalna postignuća i napore. Sedam bi mogao, sedmi plan bi mogao služiti kao dobra ishodišna baza za osmi program koji će slijediti nakon 2020. ali on mora biti simplificiran i isto tako mora biti puno kontinuiranije i da kažemo tješnje nadziran i pod stalnim monitorom. Dakle ali da vam dam jedan primjer kako bi to trebalo izgledati. Recimo, vi ste zainteresirani za cilj prvi i sad iz ove studije možete vidjeti kako izgleda do sada ova implementacija našeg programa i vidite kako izgledaju koji su problemi recimo u svim ostalim područjima od financiranja do E, ostalih problema kod primjene, dakle horizontalno kroz sva područja glede svih ciljeva i na taj način možete onda jasno donijeti odluke kako ćete bolje ići na u osmom razdoblju na tu provedbu, odnosno donošenje plana pa onda provedbu. A na kraju bih vam samo rekla koji su bili glavni izvori informacija za našu studiju. Kao što znate, imamo relativno dovoljno informacija, međutim, o tome gdje je sve, kako izgleda implementacija. Ali nismo mogli naravno sve koristiti, jer mi smo gledali, istraživali samo one izvore informacija koji su specifično stvoreni za pomoć u nadzoru implementacije. Prvo je bio izvješće o indikatorima Europske agencije za okoliš iz 2016. Inače, agencija je međuvremeno objavila i ažurirano izvješće. Drugo je bila revizija implementacije ekoloških akcija, odnosno našeg programa djelovanja kojeg je Europska komisija izdala ove godine. Zatim smo, osim toga, zamolili Europski revizorski sud da nam da svoj sažetak svojih nalaza, najnovijih iz svojih izvješća iz ove godine, glede potrošnje sredstava na programima za ekologiju i e, klimatsku politiku. Prema tome, kako bismo općenito dokompletirali kompletirali ove sve podatke, smo isto tako koristili i zaključke naših konsultacija sa svim dionicima koje je upravo naša služba za znanstveno istraživanje Europskog parlamenta ove godine provela. U članku 4 se inače kazano da je evaluacija e, upravo se i bazira na e, dobrim dijelom zaključcima koje smo izvukli iz konzultacije sa dionicima među tim dionicima su bili i znanstvenici, dakle i akademija i industrija, proizvođači, kao naravno i predstavnici različitih vlasti i nevladinih organizacija. I tu se moglo vidjeti točno u tim konsultacijama što se događa na terenu i to na širokim područjima sa našom politikom. Mislimo da će te konsultacije i zaključak tih konsultacija biti vrlo koristan i za vaš rad u tom dosjeu i pogotovo vašem odboru. A na kraju bih željela zahvaliti svima koji su sudjelovali i u izradi ove naše studije kao posebno, posebno onima koji su sudjelovali u konzultacijama s dionicima. Nadalje Europskoj agenciji za okoliš i svim znanstvenim istraživačima koji su sudjelovali u izradi ove studije. Mi mm, vam svi skupa stojimo na raspolaganju uvijek za bilo kakva pitanja koje imate. Hvala lijepo. Na prezentaciji te studije sada prelazimo našim izvjestiteljima. Gospođa Dečanovi imate riječ. Hvala. Dobro jutro. Mi svi znamo dobro da je sedmi program za djelovanje jedan vrlo obsežan program, sadrži puno, puno ciljeva koji se odnose zapravo na sva područja koje imaju veze sa okolišem. I da smo ovdje izradili jedno izvješće o čitavom programu je stvarno bio ogroman zadatak. Želim zahvaliti svima koji su me ovdje podržali, posebno našoj znanstveno istraživačkoj službi, specijalno Katarini s kojom sam vrlo usko ovdje surađivala, osim toga ona je organizirala i koordinaciju našeg rada sa svim zainteresiranim krugovima i dionicima. Također želim zahvaliti svim industrijskim savezima, udrugama, predstavnicima kao i nacionalnim predstavništvima zemalja članica jer su oni svi pomagali i svi su sudjelovali ovim javnim konzultacijama. Isto tako sudjelovali takozvanim fokusnim radnim skupinama oko pojedinog žarišta. Također hvala e, službama za to zaduženim Europske komisije kao i Europskom revizorskom sudu. Ja zapravo nemam puno vremena, prema tome ne mogu govoriti sad ni o svim aspektima ovog programa. Ograničit ću se samo na one najveće probleme koje smo mogli utvrditi. Međutim, trebalo bi još puno toga spomenuti, a to bi možemo napraviti kroz amandmane koji bi mogli još idućih dana dopuniti ovo izvješće. Dakle, da kažem nešto o pojedinim ciljevima, kao što je navedeno u mom izvješću, je vrlo sažeto. Dakle, moji zaključci i moje preporuke. Provedba sedmog programa djelovanja za okoliš zapravo ostavlja jednu vrlo miješanu sliku, izaziva miješanu sliku kod nas. Imamo prvo recimo vrlo pozitivne znakove kod e, gospodarstva, niskougljičnog gospodarstva, ali imamo i manje pozitivnu situaciju kod recimo prirodnog kapitala. Tu mislim da gotovo uopće nije postignut neki bitan napredak. I isto tako vrlo često nemamo kapacitete za provođenje jedne opsežne opsežne procjene, procjenu, evaluaciju, koja je nužna za uspješno provođenje programa. No na prvom mjestu koherentnost između ovog našeg e, programa za djelovanje za okoliš i ostalih politika Europske unije. Naime, uvijek iznova se pokazuje da je sa našim programom naša zajednička poljoprivredna politika u vrlo, vrlo velikoj mjeri obično u srazu, obično se sukobljuje. To je što se tiče učinkovitosti resursa i što se tiče ugroze po okoliše i zdravlja ljudi. Imamo sustav proizvodnje hrane koji vrlo intenzivno koristi resurse i na taj način vrši veliki pritisak na okoliš. S druge strane se jako puno živešnih namirnica, hrane troši i baca. Smatramo da bi se puno više resursa moglo štediti i na taj način okoliš više čuvati, kad bi se poduzeli napori da se zajednička poljoprivredna politika prilagodi našoj situaciji i uvjetima zaštite okoliša prvenstveno. Što znači manje bacanja hrane, manje potrošnje koja je nepotrebna. Također bi se tu trebali povezati i koordinirati i sa mjerama u okviru TNT mreže i prometa, ali i zajedničke ribarske politike. Nadalje, mi još uvijek nemamo dovoljno podataka o vrlo važnim ključnim e, područjima i temama. Recimo kako će se to sa nanomaterijalima i ekologija uskladiti. Jako puno toga je investirano kako bi došli do dovoljnog znanja, novog znanja, spozne, naučili nešto o tome istražili, međutim to je jednostavno te nova spoznaje do kojih smo došli i te znanstveni uvidi nisu se koristili dovoljno u politici, recimo evo jedan konkretan primjer, endokrini disruptori. Naime, zakonodavci i vlasti još uvijek tu ne postupaju dovoljno logično niti konsekventno prema najnovijem stanju znanja, dokle je znanost došla i šta se već zna. Prema tome apeliramo na naše vlasti i na naše, na svim razinama, kao i posebno na parlament, da to više prouče i više primjene u svom radu na svim razinama, jer je to direktna ugroza za javno zdravlje. Nama međutim trebaju i dodatni indikatori kako bi vidjeli kako stvar izgleda kasnije u eventualnoj provedbi. A da bi razvili nove indikatore potrebno je novi podataka prikupiti. I tu su opet važni novi i drugi dionici koji moraju biti involvirani. Prvenstveno zemlje članice, ali i komisije, jer bez njih ne možemo prikupiti te podatke potrebne za nove indikatore, potrebne za monitoring i tako dalje. Zatim pitanje financiranja jer nedostatak financiranja može postati poveći problem za zemlje članice na razini Europske unije. Međutim, nije pitanje u tome da novci nedostaju, nego jednostavno se novci krivo usmjeravaju, krivo troše. Izvešća revizorskog suda ukazuju na to da su stanovite investicije jednostavno još nisu e, postigle one prave rezultate za koje smo te sredstva izdvojili. Ili se možda jednostavno nisu iskoristile prave šanse. Međutim, izdaci Dakle, usmjeravanje tih sredstava je po ideji, u ideji bilo jako dobro recimo. Negdje smo čak i dobre rezultate polučili recimo kod e, čistoće i kvalitete pitke vode, ali nedovoljno i trebalo bi još puno više toga učiniti. Komisija ovdje igra jednu vrlo važnu ulogu. Ona bi trebala strogo kontrolirati da li je novac koji se izdvaja za ovaj program doista na pravilan i dobar način utrošen. To bi bila recimo neke najvažnije točke u našem izvješću o sedmom programu djelovanja za okoliš, ali neke stvari bi samo kroz amandmane još mogli dodati. Zatim, mislim da je ove konsultacije sa našim dionicima zaista bilo pozitivno, a međutim problem je kod implementacije. Nemamo dovoljno znanja, nismo dovoljno povezani ni koherentni dosljedni s ostalim političkim područjima i imamo problem s financiranjima. To su ta tri glavna područja gdje trebamo poboljšati naše djelovanje. Što se tiče budućnosti programa za okoliš nakon 2020. većina dionika zauzela za to da se prihvatimo rada na osmom programu. Mnogi su dali i vrlo zanimljive prijedloge. Mislim da bi osmi program za okoliš trebalo apsolutno donijeti i imam vrlo pozitivne povratne informacije što se i sadašnjeg programa tiče, ali njegovih strateških, da kažem, usmjerenja za budućnost. Jer nakon što smo sad identificirali glavne probleme i glavna problemska područja, onda bi se time trebali baviti, pri čemu ne bismo više trebali širiti ono što smo do sad identificirali kao najvažnije. Jer nemojmo zaboraviti, ambicija je jako dobra, ali ona se mora moći provesti, a i u ovom do 2020. nismo još sve uspjeli daleko od toga da smo sve implementirali od postojećih ciljeva. Evo, tu sad recimo mislim na, na kvalitetu zraka i na kapital, prirodni kapital u Uniji. Jako me zanima čuti sad mišljenja naših kolega, veselim se svim poticajima, novim idejama i prijedlozima. Ali vjerujte, vidite, kao što znate sami, nisam smjela ni mogla to izvješće napisati još u dužem i većem obliku, ali smo spremni vaše najzanimljivije stvari preuzeti kroz amandmane. Hvala lijepo. A sada e, riječ imaju izvjestitelji u sjeni iz naših klubova. Gospođa Hođak prva. Hvala lijepo, zahvaljujem izvjestitelju na vrlo dobro sastavljenom nacrtu izvješća. Mislim da smo tu opisali sve, sva bitna područja i mislim da je to bio ogroman, ogromna zadaća, zato što, kao što znamo, okoliš je od ključne važnosti za našu budućnost. Nadalje, mislim, osim mislim da je vrlo važno imati jako ambiciozne ciljeve, a s druge strane, jasno, te ciljeve treba vrlo precizno odrediti prvo bismo trebali e, ostvariti naša obećanja, dakle a tek onda, nakon što dajemo te prve rezultate i isporučimo, onda možemo ići na širenje čitavog prostora i našeg opsega djelovanja u zaštiti okoliša. Po mom mišljenju, implementacija nije bila na svim područjima jednaka, jednako kvalitetna i slažem se s time da je veliki problem nedostatak znanja. A zatim, kod nekih ciljeva jesmo bolje, kao recimo kod drugog cilja, to je niskougljično ekonomija. Međutim, u drugim područjima smo vrlo slabi u realizaciji i ostvarenju ciljeva i mislim da je to izvjestiteljica jako dobro opisala. Ali da još nešto dodamo ovom izvješću, a to je održivost gradova i razvoj gradova trebali bismo govoriti o suburbanizaciji, jer velike aglomeracije su silan izazov za budućnost. A mislim da je nedostatak jedne koncepcije zajedničke, općenite, o tome kako će se razvijati gradovi, gdje su ugroze, gdje, kako ćemo kontrolirati njihov rast, pratiti ga sa svim jamcima za sigurnost i za ljudsko zdravlje i za okoliš, da su to veliki problemi i da bi to trebali dodati kao takvo i ovom izvješću, ovo izvješće. Što se tiče zajedničke poljoprivredne politike, slažem se sa ovim dijelom kritike koji je istaknula izvjestiteljica – i zbog njezinih sukoba sa zaštitom okoliša. Međutim, moramo biti svjesni da su to sve naše bitike. Evo, da, da spomenemo samo potporu prve generacije biogoriva. U nekim državama se to naravno odražava izravno ta biogoriva njihova proizvodnja na zajedničku poljoprivrednu politiku, a s druge strane negativno i na okoliš. Prema tome moramo kritički evaluirati u tom kontekstu ne samo zajedničku poljoprivredu, nego sve naše zajedničke politike. Jer tu, tu dolazimo do vrlo načelnih pitanja što je važnije. Kod zemlje članice se mogu koristiti načelom subsidijarnosti, ali kad kad se previše fokusiranja na subsidijarnost može upravo dovesti do ovog usukobljavanja e, različitih ciljeva europskih politika i različitih područja kao što ovdje imamo ekologija naspram poljoprivrede. Zatim, mislim da ćemo još nekoliko amandmana ovdje pripremiti, jer kao što je kazano, ne previše, jer kao što znamo, ovaj nacrt izvješća kolegice, kao što smo rekli, je jako dobar ali neke stvari ćemo još dopuniti, naravno koncentrirajući se pritom na budućnost. E, mislimo da je isto tako izvjestiteljica u nekim temama je vrlo oprezna, da ne kažem da okljeva, ali slažem se s njom da ne trebamo proširivati područje djelovanja, niti opseg svega onog s čime bi se trebali baviti i u sljedećem programu za razdoblje nakon 2020. godine. Hvala lijepa. E. Gospodin Hvala, gospodin, gospođo predsjedavajuća. E, slažem se s onim što je rekao gospodin e, Polčak. Zahvaljujem gospođi se Sarbu na nečemu što predstavlja očito dobar početak. Posljednje tri godine radim e, u ovom odboru i bavim se prije svega kružnim gospodarstvom, biološkom raznolikošću i E, također se e, bavim kvalitetom zraka emisijama kao potpredsjednik odbora MS. I mislim da e, snažno europsko zakonodavstvo u području okoliša je u velikom kontrastu sa slabom provedbom tog zakonodavstva. Kad pogledamo same, same dokumente, kad pogledamo izvješće za 2015. godinu, o stanju prirode. Zatim e, u prezentaciji se također e, spomenula i evaluacija e, provedbe. Zatim tu je i instrument pregleda provedbe zakonodavstva u području okoliša. Kad pogledamo stanje vezano u sedmi program djelovanja za e, okoliš, čini mi se da je to jedan deja vu. E, mislim da smo svi svjesni ovih glavnih nalaza. Treba staviti e, veći naglasak na provedbu. Ne radi se samo o strogim standardima, jer problem je u nedostatku znanja te u nedostatku točnih statističkih podataka a e, isto tako treba na neki način povezati, učiniti koherentnima različite elemente politika. Nama je poznata dijagnoza ovog pacijenta, ali ovo izvješće treba e, ići korak dalje. Ne treba samo nabrajati već svima nam poznate probleme, već treba iznaći konkretna rješenja. I upravo to pokušavam postići kroz svoje amandmane. Želimo poslati racionalni signal iz ovoga odbora. Jutros mi je bilo, bilo zanimljivo čuti vrlo trezvene informacije od strane službi parlamenta i to su neke stvari koje će, ćemo trebati uključiti u ovo izvješće. Tako da hvala e, izvjestiteljici na nacrtu izvješća, to je jako dobra platforma za daljnji rad i veselim se konstruktivnoj suradnji s vama. Hvala. Gospodin sljedeći. Frau Vorsitzende, sehr Štovane kolegice i kolege, puno hvala prvo izvjestiteljici na ovom vrlo važnom izvješću. Neki ciljevi su već provedeni, drugi druge ciljeve nećemo tako brzo ostvariti jer ali u ovom visokom domu barem već možemo razaznati političku volju da se nešto i učini i napravi i provede. No, implementacija nije dovoljno dosljedna posvuda. Inače, slažem se s onim što je izvjestiteljica ovdje rekla i kritizirala zajedničku poljoprivrednu politiku. Međutim, htjela bih nešto reći o ovom drugom, gdje smo, gdje, što se tiče očuvanja naših e, biosustava i bioraznolikosti i programa Natura 2000. Mislim da su naši sustavi prirodni jako oštećeni. Jednostavno, Europa nije bila u stanju do 2000. godine zaštiti dovoljno e, e, naših vrsti. Naime, mi imamo situaciju da je katastrofalan trend. Trenutno je 60% svih mogućih vrsta ugroženo, a ako to želimo napokon prekinuti, onda moramo ispitati našu zajedničku poljoprivrednu i ribarstvenu politiku kao i promet i vidjeti gdje i što možemo podhitno učiniti kako bi očuvali našu bioraznolikost. I moramo ukloniti taj dispatu jednu neuravnoteženu situaciju a isto tako moram se zauzeti za one e, koji se bore protiv eliminacije kompletne vrste vuka u srednjoj Europi. Naime, nama ne treba gornja granica kompletne populacije vuče, nego nam treba zapravo ograničiti broj onih koji se u ovoj kući zauzimaju za istrebljenje vukova. Mi moramo naučiti živjeti s prirodom, a ne protiv prirode, jer ako štetimo prirodi, prirodi sam, štetimo sami sebe i svim budućim generacijama. Jako se radujem ovom izvješću i nadam se da ćemo nešto s njim moći dobro polučiti. Hvala, gospođa Morki. Tak for, uh, for rapporten. Lige det der med ulvene. Hvala vam na ovome izvješću. Možemo vidjeti da postoje sektori e, u kojima je stanje prilično različito. Već smo rekli i to ljudi govore, neki sektori bi mogli čak i nestati. Imamo izvješće, izvješća koja pokazuju gdje e, se stanje pogoršava. E, prije svega mislim na biološku raznolikost, na taj sektor. Jako je važno za nas i za našu prirodu da se stvari poprave i na to treba staviti naglasak. Ako se osredotočimo na razdoblje od pet godina, umjesto 15 godina, možemo doista pokušati popraviti stvari. Naprimjer, kad je riječ o glifosatima, svima, svi znamo da je to opasno za e, kukce. I situacija je nevjerojatna imat ćemo još gore situacije, posljedice nego prije. I stoga trebamo naše odluke povezati sa našim odlukama u drugim područjima politika. Mi smo ponosni, komisija nas gleda i sve to lijepo izgleda, ali nakon toga e, dobijemo izvješće gdje piše gdje ništa ne valja. Nitko ne shvaća ozbiljno ova pitanja. Stoga treba e, razgovarati s državama članicama i reći komisiji da je to naša odgovornost i trebamo je preuzeti i trebamo se držati naših obećanja. Tu je i manjak povjerenja građana prema Europskoj uniji, ali to je zato što ne provodimo zakonodavstvo koje donosimo i to je također nešto što treba staviti u izvješće. Zatim su tu izvješća koja se odnose na okoliš, e, klimu. Imamo izvješća koja pokazuju da da je provedba loša i možda još jednom treba objasniti da je biološka raznolikost bitna i za klimu. Možda trebamo pustiti prirodi ponekad da da bude na mjestu kojoj pripada. Zatim, e, emisije CO2 imaju užasne posljedice po biološku raznolikost. Hvala izvjestiteljici na obavljenom poslu, radi se o dosta obimnom poslu, ali e, tražimo od komisije da preuzme stvari u svoje ruke. E, prije svega to treba učiniti gospodin Timmermans E, priroda nije nešto nevažno, svi o tome trebamo zajedničko i govoriti na razini Europske unije i svi znamo da kada ne donosimo odluke zajednički, ništa se ne dogodi, ništa se ne, ne radi, a to je opasno za našu prirodu. Hvala. Hvala. S ovime smo iscrpili popis izvjestitelja u sjeni. Sada otvaram raspravu. Gospodin Lange. Ja, vielen Dank an... Äh, hvala lijepa našem odjelu za politike na ovom studiji, kao i kolegice Saba na izvješću. Osobno sam bio isto izvestitelj za sedmi e, program za okoliš u mom klubu i zato hvala puno na dobroj suradnji. Dakle, sedmi program je dobar, ali provedba nije tako dobra kako bi trebala biti, samo parcijalno je dobra. Ovdje je već i kazano gdje su najveći problemi. Mi donosimo zakone, nas 28 zemalja članica se to i provede, ratificira, međutim na kraju se ne implementira na terenu u zemljama članicama. I mi smo od početka govorili da je implementacija jako, jako bitna jer tu upravo šepamo i tu imamo najveće nedostatke pa bismo apelirali na komisiju da kao čuvarica Evropskog akija europskih propisa stvarno više učini i u suradnji sa, na provedbi, da u suradnji sa članicama, zemljama članicama i pronađe gdje su razlozi za neprovedbu, gdje gdje je problematično i zatim da na tome poradi. A ako ne uspije onda natjerati zemlje na provedbu, da onda ide ako treba i na tužbu pred Europskim sudom za nepridržavanje i neprovođenje europskog prava i da to bude onda radikalno. Vidite, ja e, gledam i u mojoj izbornoj jedinici, tamo gdje ja živim, a živim blizu zapravo granice E, vidim da je tu problematično jer se različito provodi u zemljama članicama i tu treba na tome raditi. Zatim, pitanje financiranja, kao što je kolegica rekla, dijelom nema novaca, dijelom ih ipak ima, kao što je sama izvjestiteljica rekla. Recimo za prirodne programe Natura 2000 i za zaštićena prirodne područja, za to nam rezervate uvijek nedostaje novaca i za tu prirodnu zaštitu a za neke druge stvari ih ima. E sad kad pogledamo kako to izgleda kod e, određivanja svrhe i namjene sredstava iz Europske unije, kamo idu sredstva, mislimo da to jednostavno nije dovoljno jer 80% tih sredstava koji se za ekologiju izdvaja uopće ne ide na prave stvari. Samo 20% od ukupnog novca koji se izdvaja za ekologiju i klimatske promjene ide tamo namjenski gdje treba ići. To nije dovoljno kad je donesen sedmi program za okoliš, program djelovanja, u međuvremenu je dakle potpisan i Pariški sporazum sa svojim održivim ciljevima razvoja. I sad mislimo da trebamo to povezati, jer moramo recimo sva područja, posebno područja poljoprivredne politike, na horizontalnoj bazi, bazi uvesti sve ove održive ciljeve iz Pariškog sporazuma, jer to nam je ono što nas jako muči jer jednostavno poljoprivreda sa svojom ZPP ne poštuje dovoljno ekologiju i našu ekološku politiku. Zatim, pitanje budućeg programa koji se bude donio. Ciljevi sedmog programa i dalje su na snazi i dalje važe, ne moramo na novo izumljavati toplu vodu, pronalaziti, nego jednostavno trebamo ići du, više u dubinu s obzirom na sve ono što smo u međuvremenu naučili, što nam je znanost pokazala i objasnila. I prema tome na temelju toga, kao što je rekla izvjestiteljica, ne širiti opseg, ali ići jednostavno na e, produbljivanje ovih ciljeva koje smo već zacrtali problemskih područja u budućem osmom programu. I mislim da će to onda odgovarati i našim, tako treba političke ciljeve usmjeriti. Hvala lijepo. Dakle, zajednička poljoprivredna politika se u ovom izvješću prikazuje kao poseban problem e, u odnosu na politiku zaštite okoliša. Mm, Točno je da mi moramo postići koherentnost ostvarenja političkih ciljeva na svim područjima, ali koherentnost znači da se i djelovanja nadopunjaju, a ne samo neutraliziraju. Ako dakle ovi zaključci koji se trebaju iz ovog izvući, budu ovakvi kako je izvestiteljica rekla, onda imam osobnu molbu. Koherentnost ne smije značiti da jedno političko polje određuje drugom političkom području točno smjer kamo će se kretati. Ne, nego se moraju politički ciljevi područja naših politika na istoj razini i ravnopravno rješavati. Jer poljoprivredna politika se bavi time da nam da dovoljno hrane, da preživimo kao vrsta. Prema tome taj cilj ne možemo staviti na zadnje mjesto i zajednička poljoprivredna politika ne treba se sad samo provjeravati u odnosu na to kako djeluje na okoliš, nego moramo i našu ekološku politiku mjeriti prema tome u kojoj mjeri smo sposobni proizvesti dovoljno hrane koja je kvalitetna za, ljude. A zatim imam još jedan komentar u vezi ekologizacije. Rekli ste to su loše mjere i nisu dobre za okoliš. Ali kad pogledam te konkretne mjere ekologizacije, onda vidim da je trebalo 5% zapravo, e, pregledalo se da trebaju biti za plan naše zaštite okoliša je 5% površina bilo dovoljno pretvoriti u zelene površine, ekologizirati. A naši seljaci su čak 9% površina u međuvremenu pretvorili u ekološka područja. Dakle, oni su tu se i nadmašili. Zatim, pitanje redukcije CO2. Tu još moram ponovno u ovom odboru ovako postaviti otvoreno pitanje. Ako smo imali 300 tisuća hektara ekološki prioritetnih površina koje smo s jedne strane smjeli tretirati različitim sredstvima za zaštitu pesticidima, li to onda isto kao da smo štedili toliko CO2, ako to nismo onda sa tim pesticidima tretirali kao da smo se vozili jednu milijardu kilometara manje jer vidite, mi znamo kako se CO2 oslobađa, ali koliko ga dolazi u promet u odnosu na poljoprivredne pesticide, molim. I onda imamo još jednu temu koja niste dovoljno, gospođo izvestiteljice, dovoljno govorili, a to je bacanje i hrane i pot, u, nepotrebna potrošnja. 53% od kompletne bačene hrane baca se u domaćinstvima. Prema tome, vidite, tu ne bismo trebali ukazivati samo na zajedničku poljoprivrednu politiku, nego i neke druge politike. A onda ste govorili o jednoj točci koja je meni jako bitna, a to je čista pitka voda koju svi želimo. I kad govorimo o toj čistoj pitkoj vodi, onda trebamo pogledati i kanalizacije i cijele sustave e, pročišćavanja odvodnih voda koji su jako marodni, jako zapušteni, jako loši kad se gleda u europskom prosjeku i tu treba više učiniti, puno, puno više. I na kraju ponovno o poljoprivredi. Ne mislim da poljoprivreda namjerava oštetiti i uništiti prirodu. Pa poljoprivrednici se žele održivo živjeti, proizvoditi svoje gospodarstva, dati idućim generacijama da se bave proizvodnjom hrane i poljoprivredom. I to treba naravno uzeti u obzir u ovom izvješću. Hvala. Okay, Hvala. Javlja li se još netko za riječ? Ako ne, onda dajem riječ komisiji. Gospodin Rosenstock je na redu. Izvolite. Hvala. Hvala i s naše strane izvjestiteljici na e, sjajnom nacrtu izvješća. Jako je dobro da se u tom izvješću potvrđuje da ovaj sedmi program djelovanja je koristan element, e, e, odnosno instrument koji pomaže da poboljšamo provedbu naših politika. Mislim da je i vrijeme za ovu inicijativu dosta korisno, zato što nam je to omogućilo da u potpunosti uzmemo u obzir e, preporuke i nalaze e, Europske komisije i da pokrenemo svoj procese evaluacije koji je tek započeo. Mi smo e, mapu, odnosno plan, za evaluaciju objavili početkom ovog mjeseca. Isto tako na web sajtu Bolja regulativa Better Regulation, možete vidjeti metodologiju za izradu ovog izvješća. Zadovoljni smo e, s pristupom izvjestiteljice evaluaciji. Mislimo da se to sjajno nadopunjuje s našim e, pristupom. Usredotočile se se na tri prioriteta sedmog programa djelovanja e, te na pristup agencija za okoliš. Mi smo se odlučili usredotočiti na cjelokupnu strukturu i ulogu e, sedmog EAP-a. Što to znači? To znači da se bavimo pitanjima kao što su imamo li e, prikladnu okolišnu strategiju, je li sedmi EAP omogućio bolju i bržu koordinaciju djelovanja nas, Europske unije i država članica. Jesu li time nastale nove sinergije i mogućnosti za e, bolju koordinaciju napora i fondova? Također ćemo se više pozabaviti e, okvirom e, ciljeva koji omogućuju ostvarenje glavnih ciljeva, o tome ste govorili jutros. Također neki su se pozabavili pitanjem financiranja Zatim smo, e, ćemo se usredotočiti na pitanje e, kvalitete znanja i provedbom, a također smo o tome nešto čuli e, od zadnjeg govornika. U procesu odabiranja pokazatelja, a time će se vidjeti ne samo, to će, time će biti obuhvaćene ne samo prioriteti od 1 do 3, već i drugi prioriteti poput pitanja E, okolišnog upravljanja, odnosno upravljanja okolišem. I koristit ćemo i neke druge alate, a također ćemo se savjetovati sa drugim dionicima. E, evaluacija komisije bit će e, gotova iduće ljeto. I na kraju bih htio samo kratko prokomentirati četiri vaše preporuke. Prilično sam siguran da niz inicijativa koje komisija planira za početak iduće godine će već odgovoriti na neke od stvari koje ste istakli e, da vas brinu. Primjerice, priprema se e, prijedlog vezan uz korištenje vode, zatim strategija za plastiku, a zatim je tu i strategija za e, održivo financiranje koja će biti spremna početkom ove iduće godine. Također ćemo usvojiti komunikaciju za opcije pojednostavnjivanja i i modernizacije EAP-a. E, e e, zatim ćemo se pozabaviti različitim prioritetima vezano uz Pariški e, sporazum o klimi i ciljeve održivog razvoja. Neki od vas su govorili o tome. Zatim kad je riječ o vfo e, i za to ćemo pripremiti prijedloge početkom iduće godine. A zatim tu su pitanja praćenja, transparentnosti, odgovornosti i e, oni će biti ključni u tom smislu. O tome su neki od vas govorili. Kad je riječ o sredstvima za okoliš iz europskog proračuna i o tome se govorilo, e, ta potrošnja e, dolazi iz različitih fondova. Postoji instrument LIFE, ali postoji, postoje i drugi fondovi koji se koristi. Prije svega mislim na kohezijski strukturne fondove. I na kraju e, mislim da smo već popunili neke rupe u znanju, nastavit ćemo tim putem i također smo stvorili zajednicu za znanje u području okoliša i to upravo s tim ciljem. Početkom iduće godine ćemo donijeti odluke e, o okviru e, za praćenje EAP-a, e a isto tako tu su indikatori za praćenje ostvarenja ciljeva održivog razvoja i to će biti neki od, od naših ključnih ciljeva. Hvala. Hvala gospođo izvjestiteljice, ako želite zaključiti ovu raspravu. Da, puno vam hvala. Hvala svim kolegama na iznesenim idejama i mišljenjima. Hvala također komisiji. Potpuno se slažem da bih trebala predložiti rješenja i mislim da ćemo to učiniti zajedno pomoću amandmana. Prije svega razmišljam o iznesenom prijedlogu vezanom uz onečišćenje u gradovima, zatim e, promet, e, čistoću zraka, zatim sigurnost hrane, to je također nešto što je važno, zatim otpad od hrane, to je sasvim sigurno važno. Čekam isto tako vaše prijedloge Mislim da ćemo zajednički e, završiti ovo izvješće i mislim da će to biti isto tako jako dobar signal e, iz našeg odbora za okoliš. Hvala još jednom i čekam vaše amandmane. Hvala još jednom na pripremi ove studije, zatim izvjestiteljici i na raspravi. E, podsjećam na rok za amandmane 5. E, prosinca u 11 sati, a u odboru Envi glasovat ćemo 27. veljače iduće godine. I ovime zaključujemo zajedničku raspravu. Sljedeća točka na dnevnom redu je glasovanje koje će započeti za pola sata u 10.30. Tako da ćemo sada napraviti kratku pauzu.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 još neke točke dnevnog reda koje moramo obraditi. Ok, is everyone ready? Jesu li svi spremni? Krenut ćemo od nekih eh, kraćih točaka. Okay. Možete glasovati izravno elektroničkim putem. Vidim da su svi sjeli na svoja mjesta. Najprije ćemo glasovati o jednom prigovoru vezano uz fosfate u mesu. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim prigovor temeljem pravila 106 e, zaslađivači u pecivu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada ćemo glasovati o tehničkim standardima za uspostavu sustava sljedivosti za duhanske proizvode. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim tehnički standardi za sigurnosna obilježja koja se primjenjuju na duhanske proizvode. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada ćemo glasovati o djelatnoj tvari glifosatu. Riječ je o prigovoru na obnavljanje odobrenja za glifosat. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Which next Sljedeće glasovanje. E, kraj testiranju na životinjama za kozmetičke proizvode, to je usmeno pitanje upućeno komisiji, otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Next vote. Nadalje, sporazum zaključivanje ime Europske unije sporazuma između Europske unije i Švicarske konfederacije o povezivanju sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Imamo još jedno usmeno pitanje. Vraćamo se na kraj eh, testiranja na životinjama. Otvaram glasovanje. Dakle, e, kraj testiranju na životinjama za kozmetičke proizvode. Ovo je usmeno pitanje upućeno vijeću. Prije toga smo glasovali usmenom pitanju komisiji. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na kompleksnije teme. Glasovat ćemo o upravljanju međunarodnim oceanima, programu za budućnost oceana u kontekstu ciljeva održivog razvoja 2030. Izvjestitelj je zastupnik Farija. Amandman sedmi tko je za, protiv? Odbija se. Kompromis jedan Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani. Kompromis 2. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 80. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 81. Za, protiv, suzdržani, Odbija se. Kompromis tri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 3. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 85. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. 90. 91. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 92. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Ribarstvo 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Fiš 9 za, protiv suzdržani usvaja se. 93. za, protiv suzdržani usvaja se. 94. za, protiv suzdržani odbija se. 96. za, protiv suzdržani usvaja se. 97. za, protiv suzdržani odbija se. 98. za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. 108 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109. za, protiv, suzdržani, odbija se. 110. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 111. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112. 112. Otvaram glasovanje. Odbija se. Čini mi se. 102. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 114. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Peš 29. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 5. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Stran 20 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 118 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. 121 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 123 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 124 za, protiv, suzdržani, odbija se. 125. za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. 125. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 126. Za. Protiv suzdržani, usvase. se. 127. za, protiv, suzdržani, usva se. 128. za, protiv, suzdržani, usvase. se. 129. za, protiv, suzdržani, usva se. 130. 131. za, protiv, suzdržani, odbija se. Peš 5 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Peš 2 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 133 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 134 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 137 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 138. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 139. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 140. za, protiv, suzdržani, nisam vidjela socijaliste. 140. još jedan pot za, protiv, suzdržani, odbija se. Peš 16 Želite da provjerimo 140. u redu? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis 6. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 147 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Sto četrdeset osam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto četrdeset devet i sto pedeset tri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto pedeset za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 152. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 154. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 156. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim ćemo glasovati o amandmanu 95. Tko je za? Ako se kompromis odbije, onda moramo glasovati o amandmanima koji su obuhvaćeni kompromisom. Dakle, amandman 95. Tko je za? Da, odbijen je. Dobro, provjerit ćemo. Kompromisni amandman broj 8. Kompromis broj 8. ok The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasovat ćemo sada o amandmanima. Dakle, 95. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 117. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 119. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 122. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 183. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 183. amandman. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Mogli ste pozitivno glasovati o osmom kompromisu s obzirom da ste izglasali sve amandmane koji su njime obuhvaćeni. 158. E, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 159. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 161. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 163. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 166. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 167. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 168. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 170. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 171. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 173. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 174. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 175. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 176. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178. 9. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 180. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 181. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 182. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 184. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 15. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 186. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 187. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 191. i peš 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 192. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 194. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 197 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 201, e, 202 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 203 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 209 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasovanje po dijelovima, 210, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 211, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 212, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 213, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 214, za, protiv, suzdržani, odbija se. 215. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 216. za, protiv, suzdržani. Tko je za? 216. Protiv eh, eh, suzdržani usvaja se. 217. za, protiv suzdržani usvaja se. 218. za, protiv suzdržani usvaja se. 219. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 220. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 221. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 222. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 223. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasovanje po dijelovima u 224. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 225. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 226. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 234. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 235. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 236. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 13, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 237 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 238 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 239 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 11 za, protiv, suzdržani, tko je za? Tran 11. Protiv? Usvaja se. Amandman 240. Provjerit ćemo. Tran 11. otvoram glasovanje o Tran 11. ECR, er, molim vas da li članovi ECR-a namjeravaju glasovati ili ne. Samo pitam. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 240. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 241. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 242. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 243. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tran 6. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. 244. za, protiv, suzdržani. Niste podigli ruku. 244. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 245. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 246. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 246. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 247. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 248. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 249 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 250 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 251 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 252. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 253. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 254. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 255. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 256. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasovanje po dijelovima o 257. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usva se. 258. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 259. za, protiv, suzdržani, usva se. 260. za, protiv, suzdržani, usva se. 261. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 262. za, protiv, suzdržani, usva se. 263. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 264. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 265. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 266. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 267. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Četiri za, protiv, suzdržani, usvase. se. Još uvijek tran. Ne, završili smo s time. Sada prelazimo na usmene amandmane, broj 22. Ne, prvi. Za, protiv, suzdržani, usvase. Dva. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. tri Za, protiv, suzdržani, usvase. se. I tran navod 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, ne, dakle, ne razmatra se jer je peti usvojen. Deseti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran, navod 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 13 i navod tran navod 8 za protiv suzdržani usva se 14 tran 18 za protiv suzdržani usva se 15 i tran 9 za protiv, suzdržani, usvaja se. 16 i 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 i 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran, navod 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. za, protiv, suzdržani, odbija se. 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvorim glasovanje o 35. amandmanu.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 protiv, suzdržani, usvaja se. 42. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46. za, protiv, suzdržani, odbija se. 48. za, protiv, suzdržani. Tko je za 48. amandman? Protiv, Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 47. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 49. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 50. za. Protiv. Tko je za? 50 usvaja se. 51. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 52. Otvaram glasovanje. Možda idem prebrzo jer vidim da niste podigli ruku. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 53. za, protiv, suzdržani, usvaja se 54. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57. Uh, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59. za, protiv, suzdržani, odbija se. 60. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61. Za, protiv, suzdržani, 61. Tko je za? Još jedan put. Usvaja se. 62. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 eh, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peš 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peš 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peš 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imamo čitav niz amandmana iz odbora za ribarstvo, pa ću samo reći broj 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17, dobro, možemo još jedan pod 15 za, usvaja se. Peš 17, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. za, protiv, suzdržani, odbija se. 21. za, protiv, suzdržani, odbija se, usvaja se. 22. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 22. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvaja se. 23. za, protiv, suzdržani, odbija se. 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. za, protiv, suzdržani, odbija se. 30. za, protiv, suzdržani, se usvaja se. 31. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 32. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 33. za,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 41. za, protiv, suzdržani, odbija se. 42. za, protiv. Tko je za 42. protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 42. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 44. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Završno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. The next vote is on European Sljedeće glasanje je o Europskom e, korpusu solidarnosti. Počinjemo sa amandmanom 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6a za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6b za. Hoćete provjeriti? 6a, dobro. Kompromis idemo provjeriti. Dakle, kompromis 6a, otvoreno glasanje. Zatvoreno. Odbija se. Kompromis 6b. Ko je za? Protiv, suzdržani, Usvoja se. 7. Idemo i to provjerati. Dakle, bila je to obrnuto. Dobro, ajmo. Glasanje, provjera glasanje za 6b. Niste svi glasali. Vaš izbor. Zatvoreno glasanje. Usvoja se. Dakle, sad 77. Dobro. Znači 12 ovo otpada. 12. koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5a za, protiv, suzdržani, odbija se. 5b. Hoćete provjeriti? Nabrali. stvar je isto. Dakle, kompromis 5a, otvoreno glasanje. Zatvoreno. Odbija se. Kompromis 5b. Tko je za? Gotovo niko nije spreman. Ko je za 5b? Ko je protiv? Idemo to provjeriti. 5b. Otvoreno glasanje za 5b. Zatvoreno. Isto odbijeno. Idemo na amandman 13. Ko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 80. Provjera. Hoćete provjeru za 13? Dakle, otvoreno glasanje za 13. Zatvoreno. Odbija se. 80 tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 81 za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 82 za? Protiv. Suzdržani odbija se. 83 za? Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Ali da ništa od vas nisam vidjela. Idemo još jedan put kompromis četvrti za, protiv, i provjera. Glasanje je otvoreno. Dakle, vi se mijenjate ovisno kompromis. Zatvoreno je. Usvaja se. 84 za. Ne. 87. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 za, protiv, suzdržani, odbija se. Usvaja se, pardon. 100 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. 19. 18 hoćete provjeriti. Dobro. Otvoreno glasanje za 18. Glasanje zatvoreno. Odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasanje o dijelovima za 1.02. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Ali idemo ovaj drugi dio još jedan put provjeriti. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno je. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106 za, protiv, suzdržani, provjera 106. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Kompromis treći za, protiv, suzdržani. Kompromis tri za, protiv, suzdržani, usve se. 109 za, protiv, suzdržani, usve se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, provjeravamo 23. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 110 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržan i usvaja se. 25 za, protiv, suzdržan i usvaja se. Kompromis treći za, protiv, suzdržan i usvajano. 1.14 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo usmeni amandman. 117. Da li se netko protivi usmenom amandmanu? Ne. Onda, ko je za? Za ovo dvoje zajedno. Protiv, suzdržani, usvaja se. Ista priča za 118. Netko protiv nešto ima usmenog amandmana? Onda glasamo za 118. usmeno dodat. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvoja se. Ista stvar za 119. Sad, tko je za? Protiv? Suzdržan? I usvojeno. Isto za 1.20. Za? Protiv? Suzdržan? I usvojeno. 1.21. Za? Protiv? Suzdržan? provjeravamo 1.21. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 1.22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1.24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1.25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1.26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, provjera 29, glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Usvaja se. 30 ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1, 2, 8, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1, 2, 9, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1, 30, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1, 41, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1, 42, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1, 1.3 za, protiv, suzdržani,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 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. 45 za, protiv, usvojen. Odbijeno. 44 ponovno. Usvojen. 46 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 47 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 408 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 5 za, protiv, suzdržano. Provjeravamo 5. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 za, protiv, suzdržano, odbija se. 52 za, protiv, suzdržano, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, suzdržano, odbija se. 54 za, protiv, suzdržano, odbija se. 55 za, protiv, suzdržano, odbija se. 56 za, protiv, suzdržano, odbija se. 57 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržano, odbija se. 5 za, protiv, suzdržano, odbija se. 63 za, protiv, suzdržano, odbija se. 64 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 65 za, protiv, suzdržano, odbija se. 66 za, protiv, suzdržano, odbija se. 67 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržano, odbija se 69 za, protiv, suzdržano, odbija se. 74 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 75 za, protiv, suzdržano. Idemo, 75 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. A sada trebamo glasati o nacrtu izvješća u cjelini. Izvolite, glasanje otvoreno. i izvješće je usvojeno. vote electronically on the... Elektronički smo glasali o kompromisima dogovorenim o ETS-u. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. To bi bilo sve. Hvala vam na sudjelovanju u glasanju. Ah, right in time. Hmm?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 raspravom trebamo razmotriti prijedlog e, nacrta za rezoluciju vezano uz globalnu zabranu testiranja na životinjama za kozmetičke proizvode. Imamo niz e, suizvjestitelja. Je li tu netko umjesto gospođe e, Petikajnen? Ako nije, onda predajem riječ gospođi Dali. Ehm, Hvala gospođo predsjedavajuća. Hvala što ste nam omogućili raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Znamo koliko je ova tema važna za naše građane, te koliko e, se o ovoj temi govori među građanima. Isto tako postoji niz informacija o ovoj temi koje kruže, i čini mi se da kad je riječ e, o ovom slučaju da je Europska unija pokazala svoje liderstvo te je ostatku svijeta pokazala da možemo biti u možemo dovesti do toga da se zabrani testiranje e, na životinjama za kozmetičke proizvode. Europska unija je donijela e, potpunu zabranu testiranja kao i globalnu zabranu stavljanja na tržište kozmetičkih proizvoda koji su testirani na životinjama. Danas, nakon godina provedbe te globalne zabrane, već vidimo neke pozitivne rezultate kao posljedica te zabrane. Mislimo da e, su te posljedice vidljive za industriju, jer bilo je dosta straha da će E, to biti pogubno za industriju, dakle da će zabrana biti pogubna za industriju, ali vidimo da industrija e, cvate i da se usredotočava inovacije. Također e, se ulaže dosta u istraživanje kako bi se našle druge metode testiranja i to ima pozitivne rezultate. Treba reći da moderna znanost koja se usredotočuje na inovativne tehnologije isključuje testiranje na životinjama. To je moja glavna poruka danas i zahvaljujući našoj inicijativi e, trebali bismo ovu poruku prenijeti i globalno. Mislim da bismo trebali poduprijeti djelovanje komisije i vijeća, te da bismo e, trebati, trebali tražiti njihovu potporu za naše djelovanje. Pozivam komisiju i vijeće da promiču globalnu zabranu testiranja na životinjama za kozmetičke proizvode. Još jedna napomena. Htjela bih naglasiti da kada govorimo o alternativnim metodama testiranja, to ne znači da ćemo e, ljude izložiti riziku za njihovo zdravlje, e, već da ćemo zaustaviti inovacije mi samo želimo reći da postoje alternative za testiranje na životinjama koje su se pokazale kvalitetnima te koje pokazuju da ako uvedemo globalnu zabranu testiranja na životinjama i dalje možemo proizvoditi visoko kvalitetne kozmetičke proizvode te proizvode više kvalitete. Europska unija je prenijela globalno ovu poruku i vidimo da je moguće gašenje, postepeno gašenje testiranja na životinjama. Rezultati su pozitivni i stoga mi predlažemo ovu inicijativu i trebamo se pobrinuti da se ova globalna zabrana globalno i provodi, odnosno usvoji. Hvala. Gospođa Gerling. Hvala. Slažem se sa svime što je rekla Mirjam. Samo bih htjela istaknuti još neke stvari. Velik broj zemalja e, ide u smjeru globalne zabrane testiranja. Primijetili smo napredak postignut na Novom Zelandu i u e, to su dvije vrlo različite zemlje koje pokazuju kako se širi e, shvaćanje važnosti ovog pitanja. Neću govoriti o zabrani u Europskoj uniji. Cilj ovoga je da se potaknu drugi dijelovi svijeta da to uvedu. Htjela bih naglasiti da je to diplomatska e, misija. E, mi ćemo se s tim zahtjevom obratiti u UN-u kako bismo potaknuli UN da to usvojite, da potakne svoje članice da to učine. U tom smislu htjela bih istaknuti jednu stvar, a to je da ovaj odbor usvaja formulacije Um, ovaj tekst a koji su usvojili um, koji je usvojio velik broj klubova uh, i zapravo um, odupiremo se iskušenju da kažemo nešto konkretnije Mislim da trebamo biti vrlo fokusirani i trebamo se držati e, najvažnijih stvari, a ne radi se o tome da trebamo tu navesti baš sve što mislimo o dobrobiti životinjama. Bitno je da e, odaberemo prave riječi e, koje mogu poduprijeti koje mogu poduprijeti 80% država koje još uvijek nisu se odlučile za prihvaćanje ove inicijative. Nadam se da ćemo dobiti potporu. Hvala, gospođa Ris. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Naravno, ja se slažem sa svime što je do sad e, rečeno. E, ovo sadašnje glasovanje je dobra indikacija. Trebamo e, veliku većinu da bismo pokrenuli ovu kampanju. Samo bih htjela istaknuti dvije stvari kako ne bih ponavljala ono što je već rečeno. Već pet godina Europska unija E, je iznje, iznijela svoj stav o globalnoj zabrani testiranja na životinjama i e, svake godine 15 milijuna životinja se žrtvi u laboratorijima više od 200 država. Sve to e, zapravo je dovelo do toga da nas godinama građani upozoravaju, vrše pritisak, to vrijedi i za nevladine udruge i i oni odabiru e, kompanije koje navode na svojim e, oznakama, na etiketama da testiranje nije e, provedeno na životinjama. Europljani su osjetljivi na patnje životinja. Postoji velik broj zemalja u svijetu koji dalje odobravaju, odnosno dopuštaju testiranje na životinjama, ali Izrael, Novi Zeland, Indija i u određenoj mjeri Švicarska su nas popratile u smislu usvajanja ove zabrane, zatim Australija, Južna e, Koreja idu na taj put. E, Europska unija je u tom smislu e, lider, ali nam oni mogu pomoći da uvjerimo ostatak svijeta da ide za nama. Pet godina nakon odluke da se uvede globalna zabrana, kozmetička industrija u Europi je i dalje predvodnica i dalje zapošljava gotovo dva milijuna ljudi E, i milijune eura ulaže u istraživanje različitih alternativa u partnerstvu sa nizom programa su koje sponzorira Europska unija, vlasti i e, industrija moraju i dalje srednjoročno i dugoročno jamčiti to partnerstvo te tražiti E, alternativne metode, te raditi na standardizaciji. E, također bih htjela reći još jednu stvar e, koja se nalazi u jednom zajedničkom tekstu, odnosno to bih ja dodala. Rekla bih da sektor kozmetičke industrije podnosi najveći financijski teret ovih istraživanja i htjela bih eto unijeti tu izmjenu u tekst i nadam se da će E, dobiti e, veliku potporu u našem odboru te u e, parlamentu. Hvala. Hvala. Gospodin Ek je sljedeći. Hvala lijepa što ste mi dali riječi. Hvala vam što danas možemo raspravljati o toj temi. Dakle, globalna zabrana životinskih pokusa na životinjama u kozmetičke svrhe. To je odavno već bilo vrijeme da se postigne. Jer mi znamo da jednostavno trebamo sigurnost proizvoda za ljudsku uporabu, a osim toga možemo kroz kombinaciju različitih sastojaka koji su već testirani e, donijeti nove proizvode na tržište, a da pritom ne trebamo provesti nijedan jedini opit test na životinjama pokus. Međutim, unatoč različitim alternativima još uvijek imamo diljem svijeta milijune bolnih pokusa koji se rade na životinjama kako bi se na tržište donijela neka možda potpuno nepotrebna nova stvar i onda se čovjek pita kako smo duboko zapravo pali. U mnogim slučajevima je inertnost industrije ta koja se ne odmiče od pokusa na životinjama. I mislim kad bismo poduzeća i te velike korporacije malo pogurnuli u pravom smjeru da bi onda puno to više toga mogli postići. A na kraju da kažem još nešto saslušajmo na one desetine milijuna građana Europe, zapravo uvjerljivu većinu građana u Europi koji se vrlo jasno, vrlo jasno opredijelila za zabranu pokusa na životinjama u kozmetičke svrhe i onda smo na pravom putu. I s ovime smo istrpili sve govornike. Ili izgleda da gospođa Evi nešto želi reći. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ispričavam se što sam zakasnila. Bila sam u odboru peti. Kao potpisnica ovog prijedloga, drago mi je što mogu sudjelovati. Ispričavam se, žao mi je što sam propustila što su kolege rekli. E, samo sam htjela istaknuti jednu važnu stvar. Mislim da je naša dužnost dakle mislim na Europu, komisiju i parlament, da na međunarodnoj sceni se zalaže za ovu inicijativu prije svega u multilateralnim forumima poput UN-a za globalnu zabranu testiranja na životinjama za kozmetičke proizvode. Međutim, također moramo biti svjesni velikih e, pravnih praznina u zakonodavstvu i Europe, a samim time se na neki način podriva provedba e, potpune zabrane testiranja na životinjama za kozmetičke proizvode. Stoga bez oklijevanja trebamo tražiti e, međunarodne restrikcije u tom smislu. Primijetili smo da milijuni europskih građana su potpisali peticiju e, protiv vivisekcije i to je nešto što je izignorirano, a tu je i niz drugih sektora e, koji uključuju e, eksperimente na životinjama. I na kraju, e, tražeći dokidanje testiranja na životinjama u svim sektorima, trebamo uvesti globalne standarde za dobrobit životinja. To je nešto o čemu ovisi E, vjerodostojnost Europske unije. Dobrobit životinja se uvijek e, slabo testirala zato što se svakodnevno krše pravila. E, niz peticija su poslali europski građani, europski parlament ih zaprema, a komisija nije u stanju odgovoriti na, njih. Jer zapravo ne čini komisija ništa gospođa Grostet. Oni koji su dugo u Europskom parlamentu sjećaju se rasprava koje su bile prilično žestoke u određenim fazama, a odnosile su se na e, zabranu testiranja na životinjama za kozmetičke proizvode. To je bila duga bitka i danas e, je to zabranjeno i industrija je uložila ogromne napore kako bi pronašla alternativna rješenja. Važno je da ta zabrana postane globalna i da Europska unija uspije e, iznijeti svoje stajalište i kako bi kozmetička industrija i dalje provodila istraživanja o alternativnim metodama. Jako je važno doći do globalne zabrane jer e, se tu pojavljuje i pitanje konkurentnosti naših kozmetičkih kompanija. Dakle, mislim da je ovo dobro. Činjenica je da razvoj alternativa košta E, također je provedba tog procesa bila duga, ali industrija je u tome uspjela i to je dobro. Zabrana ovog testiranja bila je potrebna, nužna i to je zahtjevalo puno napora. Htjela bih reagirati na e, posljednju govornicu. Trebamo paziti, svi se slažemo da treba zabraniti testiranje na životinjama u kozmetičkoj industriji. Dakle, već dugo se oko toga složimo. Međutim, treba paziti da za sad to ne primjenjujemo na znanstvena i medicinska istraživanja zato što postoje neka rijetka područja, malobrojna područja, ali pogotovo kad je riječ o medicinskim istraživanjima, nažalost i dalje su nam potrebna testiranja, odnosno eksperimenti na e, životinjama naravno dobrobit životinja tu treba uzeti u obzir, ali htjela sam istaknuti da i dalje postoje područja u medicinskim istraživanjima gdje e, su pokusi na životinjama potrebni. Možda za nekoliko godina, to bi bilo sjajno, bismo mogli tu uvesti e, zabranu, ali za sada e, bi bilo preopasno da se to uvede u tim određenim područjima medicinskim, e, medicinskih istraživanjima. Hvala, gospođa Dornano. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Borba protiv pokusa na životinjama je, je jako važna i to je nešto što je povezano s ovim tekstom kada je komisija odlučila pozabaviti se ovom temom. U određenoj fazi sam podsjetila koordinatore da trebamo razmišljati o tome na globalnoj razini i to ne samo u kozmetičkoj industriji. Zabrana pokusa na životinjama je dovela do e, sve veće potrage za alternativnim metodama istraživanja i to ne samo u području kozmetičke industrije. I većina sastojaka koji se koriste u kozmetičkim proizvodima su isti koji se koriste za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, e, deterđenata i e, životinskih, odnosno prehrambenih e, namirnica. Potreban je pravni okvir koji će to obuhvatiti. Treba proširiti ovu raspravu Eh, kada govorimo o testiranju na životinjama. Treba naći alternative za eh, testiranje na životinjama eh, u kozmetičkoj industriji, ali to je tek vrh ledene sante. Osim toga, takvi pokusi se rade i izvan Europske unije i mi tu ne možemo ništa. I primjerice u srpnju je e, jedna tvrtka koja je prestala e, vršiti pokuse na životinjama je popustila pred tržišnim pritiskom u Aziji. Stoga mislim da je potrebna međunarodna konvencija protiv testiranja na životinjama u području kozmetičkih proizvoda, ali čak i u širem smislu. Hvala. Hvala. Javlja li se netko drugi za riječ? Ako ne, onda u ime komisije će nam se obratiti gospođa Vaskovska. Ili možda neće. Merci, madame la présidente. Hvala gospođa predsjedavajuća, hvala zastupnicima na današnjoj raspravi koja doprinosi provođenju globalne eh, zabrane testiranje na životinjama. Komisija više puta naglasila koliko je ova tema važna i isto tako smo ne, nedavno, petog imali i e, pitanje za usmeni odgovor u Europskom parlamentu koje se bavilo ovom temom i e, veselimo se nastavku rasprave i usvajanju nacrta e, rezolucije, ali u svakom slučaju htio sam reći da je ovo pitanje jako važno, kao što je više e, zastupnika reklo, a pogotovo gospođa Ris, upravo Europski parlament zapravo započeo, inicirao zabranu testiranja na životinjama u kozmetičkoj industriji. Dakle, mi smo bili pioniri u tom smislu. Hvala i s ovime zaključujemo raspravu o ovoj temi. Rok za amandmane je 6. prosinca u 11 sati. U odboru Envi glasovanje će se održati 20. veljače iduće godine. Sljedeća e, tema je razrišnica za 2016. godinu za opći proračun Europske unije, za Europsku komisiju, Europsku e, agenciju za okoliš, EMU, EFSU, zatim Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, te EKO, e Europsku agenciju za kemikalije. E, koordinatori su meni dali čast da pripremim ovo izvješće, pa ću vam dati nekoliko kratkih napomena. Kao što znate, postupak eh, davanja razrješnice je završni dio proračunskog ciklusa. To je postupak kojim vijeće i parlament vrše nadzor nad izvršenjem proračuna Europske unije te eh, zahtijevaju od komisije ostalih tijela da polažu račune vezano uz financijsko upravljanje proračunom. Ove godine ćemo imati šest mišljenja ove koje sam spomenula. Što se tiče našeg rada na davanju razrješnice, to se temelji na izvješću Revizorskog suda, komisije i agencija. U nacrtu mišljenja uzimaju se u obzir sredstva koja su bila na raspolaganju komisije agencijama 2016. kako što se tiče sredstava za preuzete obveze, tako i što se tiče sredstava za plaćanje, te na načina na koji su se sredstva koristila. Stopa izvršenja je uglavnom vrlo visoka uz neke izuzetke kao što su glavna uprava klima kada je riječ o sredstvima za plaćanje Zatim u nacrtu mišljenja također ćete pronaći niz drugih važnih pitanja povezanih sa financijskom godinom. Primjerice, za 2016. opće izvješće Revizorskog suda ukazuje na neznatno smanjenje stope pogreške u području e, okoliše, ribarstvo i ruralni razvoj 4,9% odnosno na 5,3% 2015. godine. Zatim, što se tiče programa LIFE, komisija je definirala akcijski plan temeljem komentara revizorskog suda kako bi se e, poboljšala situacija vezano uz kašnjenje s uplatama. Bilo je 450 milijuna eura za sufinanciranje 117 novih projekata u 23 države članice. Što se tiče agencija, Nacrt mišljenja ističe njihova e, znanstvena i tehnička dostignuća te niz važnih inicijativa kao što je inicijativa e, kojom se povećava transparentnost. Primjerice, Agencija za lijekove pokrenula je e, website za kliničke podatke u listopadu 2016. godine, čime se daje otvoren pristup kliničkim ispitivanjima za nove lijekove koji su dobili odobrenje u Europskoj uniji. Ja vam preporučam da pročitate nacrte mišljenja kako biste se detaljnije informirali. Na temelju raspoloživih podataka i premda ima prostora za poboljšanje u nekim dijelovima, u ovih šest nacrta mišljenja na zadovoljavajući način se ocjenjuje e, dakle rad komisije 2016. godine što se tiče rada ovih pet agencija koje su u našoj nadležnosti. Dakle, e, tu se također govori o načinu na koji je izvršen proračun tih e, agencija u ovom mišljenju iskazano je mišljenje da se komisiji može dati razrješnica što se tiče rashoda u ovom području za financijsku godinu 2016. godinu, a isto vrijedi i za ovih pet agencija koje su u našem djelokrugu rada. To bi bilo ukratko. Ono najvažnije vezano uz izvršenje proračuna spomenutim tijelima i sada želim pozvati izvjestitelje u sjeni da iznesu svoje komentare ako žele. Javlja li se netko za riječ? Gospođa Kadenbach nije nazočna, nije tu. Dobro, možemo krenuti od izvjestitelja u sjeni. Zastupnik Eckhout. Izvolite, hvala vam. Gospođo predsjednice, da, ja sam izvjestitelj u Sjeni. Možda vas to šokira, ali je tako. Ja sam, nisam baš bio koncentriran, ali kao izvjestitelj u Sjeni Zelenih želim vam zahvaliti na nacrtima mišljenja. Imam samo jedan komentar. Vi ste spomenuli smjernice za zviždače, e a i mislim da bi bilo dobro da se pokrene to pitanje i u odnosu na druge agencije, dakle namjeravaju li i one isto tako uspostaviti isti sustav, jer mislim da je taj primjer EEA vrlo dobar, te bi ga trebale slijediti i ostale agencije. Zatim, što se tiče razrješnice za EFSU, rekli ste da su vlasti dali sirove podatke Europskom parlamentu kada je riječ o pesticidu glifosatu. E, moram reći da je to jedno pomalo sporno pitanje. Istina je da su oni proslijedili agregirane podatke u tablicama, ali su odbili dati informacije o metodologiji raspravi i zaključcima studije, a to je ono što je važno, dakle kako su koristili te podatke. Prema tome mislim da bi i to trebalo ovdje dodati. Iz tog razloga je četiri zastupnika odlučilo pokrenuti sudski postupak protiv EFSE e, budući zbog manjka transparentnosti. Dakle, ovaj članak gdje ste napisali da su objavljeni sirovi podaci ne pokazuju cijelu situaciju. Dakle, ili to možemo izbrisati i naprosto izostaviti ovaj dio u e, izvješću o davanju različnice EFSI, jer je to još taj postupak još uvijek u tijeku. ili ako želimo to spomenuti, onda mislim da treba proširiti e, ovaj dio koji govori o sirovim podacima, budući da se vodi sudski postupak zbog e, nedostatka manjka transparentnosti u radu EFSA, tako da mislim da, da onda tu, dakle imamo dvije mogućnosti, ili ćemo to u potpunosti izostaviti iz rasprave ili moramo prikazati sve činjenice. A mislim da e, ne trebamo dati dojam EFSI da mi prihvaćamo njihovu retoriku. Hvala. E, li još izvjestitelja u sjeni? Sada otvaram raspravu za zastupnike. Zastupnica Dali. Hvala vam, gospođo predsjednice. Imam... Eh, slažem se sa ovim što je rečeno, što je rekao kolega Basekaut. Eh, posebno s obzirom da smo u posljednjih dva tjedna u više navrata iskazali zabrinutost vezano uz rad EKE e i uz nemogućnost davanja ponovne ocjene o rezultatima i eh, definirane glifosata kao kancerigene tvari. I s obzirom na ove dvije agencije, ja bih sada ponovno istaknula te iste probleme. To nas također dovodi do pitanja e, metoda za davanje odobrenja u obje agencije, transparentnosti procesa evaluacije, neovisnosti rada stručnjaka agencija, te e, potencijalnih e, veza sa predstavnicima industrije. Ne mogu se u potpunosti složiti sa zaključkom da EFSA potiče e, povjerenje javnosti u europski sustav prehrane. Dakle, skandali poput e, Monsanta i drugih e, u nekim novinama kao što je The Guardian upućuju upravo na suprotno. Mi smatramo da su to sve pitanja koja treba postaviti i detaljno raspraviti prije nego što se donese odluka o davanju razrješnice ovim dvijema agencijama. Zastupnica Borzan. Predsjednice, i moram na početku reći da se slažem s vama da discharge treba dati jer su sredstva tročena u skladu sa parametrima, no za ubuduće bih htjela reći da se europska agencija za lijekove našla u, sada u jednoj specifičnoj situaciji zbog preseljenja i iako je za njih u agenciji odluka o preseljenju u amsterdam odlična E, ipak e, je ovo jedna nova posve nova situacija koja zahtjeva određena dodatna sredstva e, naime potrebno je osigurati dodatna sredstva u proračunu kako bi se pokrili dodatni troškovi vezani za brexit prvenstveno u smislu toga da se odobre dodatna zapošljavanja na određeno vrijeme kako bi se nadoknadio gubitak zaposlenika. E, moram reći da je dobar veći dio zaposlenika Agencije za lijekove zainteresiran preseliti se skupa sa agencijom u Amsterdam, međutim dio njih e, neće ići i to će izazvati e, određene dodatne troškove. I ono što je također potrebno je brzo odobrenje za preseljenje u novu zgradu jer je to agencija koja se ne može preseliti u jednom danu, isključiti svoja računala i preseliti ljude, uključiti e, računala u novom prostoru i raditi jednako kvalitetno na zadovoljstvo svih građana Europske unije. Hvala. vam predsjednice. Što se tiče općeg proračuna, E, rekla bih da je zabrinjavajuće da glavna uprava za zaštitu okoliša nije učinkovito e, pratila vlastito radno opterećenje. Revizije iz 2016. godine pokazalo su da je moguće poboljšati upravljanje ljudskim resursima. Što se tiče budućeg upravljanja e, prihodima Europske unije, a tu će doći do smanjenja prihoda zbog odlaska Velike Britanije, Dakle, posebno e, je zabrinjavajuće pitanje vezano uz uz emisije, budući da to obuhvaća 31 zemlju i tisuća industrijskih postrojenja te zrakoplovne tvrtke iz e, tih zemalja. Zamislite što bi bilo da dođe do informatičkog kvara a znamo da naša industrija izložena često nelojalnoj svjetskoj konkurenciji što se tiče emisija CO2. Kada je riječ o nacrtu mišljenja vezano uz davanje različnice EFSI, ja se slažem da treba posebno staviti naglasak na javnost, na otvorenost i transparentnost. Međutim, afera dokumenta iz Monsanta navode na sumnju kada je riječ o ispunjavanju ciljeva strategije ove agencije. Cilj bi bio da se osnaže sposobnosti znanstvene e, evaluacije na razini Europske unije. Možemo samo reći da copy-paste dokumenta iz Monsanta ne idu u smjeru davanja veće vjerodostojnosti EFSI. Ja ću da kako e, predložiti neke amandmane u tom smislu. Zahvaljujem. Okay. <clears throat> Thank you Hvala vam. Hvala vam. Sada dajem riječ komisiji. Nekoliko zastupnika se želi javiti za riječ. Molim vas da se predstavite prilikom uzimanja riječi. Ok. Um, for DG Climate Action. Ja sam iz glavne uprave za klimu. Hvala vam što ste mi dali riječ. Ja sam iz odjela za financije. Htio bih nešto objasniti vezano uz izostanak napretka kada je riječ o provedbi sigurnosnih mjera u informatičkom sustavu. Riječ je o Europskom sustavu za trgovanje emisijama kojim upravlja glavna uprava za klimu, ne glavna uprava za okoliš. Tu postoji e, je, zapravo dva sustava Dakle, to su transakcije, evidencija transakcija i registar. Dio, e, tu imamo dio preporuka e, interne revizorske službe komisije. I e, moramo još provesti dvije stvari. Kao prvo, postoji jedan putokaz za sigurnost koji je usvojen, ali ga tek treba provesti u dijelo. I čitav sustav bi trebao imati jednu sigurnu platformu na zasebnom serveru u Luksemburgu. Dakle, komisija DG, e, glavna uprava e, klima i naša informatička služba rade na tome kako bismo to postigli u što kraćem vremenskom roku. Međutim, molimo vas za malo razumijevanja, budući da je za nas u komisiji ovo jedno novo područje, E, mi želimo imati zaštićeni sustav koji bi nas e, zaštitio od e, internetskih, od napada na internetu. Mi bismo htjeli imati jedan zaštitni zid, nešto što bi se dalo usporediti onome što ima bankarski sektor. Dakle, mi želimo do kraja 2018. godine provesti tu preporuku, e, kao što stoji u našem izvješću o radu za prošlu godinu. Mi smo vjerojatno podcijenili kompleksnost, vrijeme i resurse koji su potrebni da bi se razvio taj sustav do kraja 2018. godine, e, kada sve bude provedeno, mi ćemo izraditi novu evaluaciju rizika i ako rezidualni rizik bude prihvatljiv za našu službu, razmotrit ćemo mogućnost da uklonimo tu rezervu. No do tada mi e, ipak iskazujemo rezervu i nastavit ćemo raditi na tome kako bi se ovo što prije provelo u dijelo. Zastupnica Kadenbach se upravo pojavila na jednoj izvjestiteljica u Sijeni. Izvolite. Hvala lijepa što se još smijem javiti za riječ. Ali ja, sam u svom dnevnom redu imala da teko od 12 sati postaje, počinjemo sa ovom točkom dnevnog reda, neće ne bi se kasnije, ali dobro. Dakle, prvo hvala vam lijepo na ovom nacrtu mišljenja i mislim da možemo generalno to sve, sve preporuke prihvatiti i dati različnicu svim navedenim tijelima. I kao što su, ali željela bih još naglasiti ono što su kolegice već rekle prije. Naime, ako očekujemo, a to bi trebali očekivati, da Europske agencije rade shodno svom mandatu, onda bi ih trebali um, opremiti sa adekvatnim financijskim ih ljudskim resursima, što je u ovoj situaciji prilično teško, pogotovo za Europsku agenciju za lijekove, koja se sad u dogledno vrijeme vrlo brzo zapravo treba preseliti u Amsterdam. Prema tome trebamo se pobrinuti da se ta preseljenja može uredno obaviti. Zatim, važno je isto šta je sa zakonskim okvirom unutar kojeg se odvijaju aktivnosti naših agencija. Naime, to nam je svima posebno smo o tome govorili u kontekstu glifosata. E sad kad trebamo tu vidjeti kako se tu evaluira glifosat i ako nam se to ne sviđa, način na koji se to evaluira, posljedice i tako dalje, onda moramo mijenjati zakonski okvir koji to regulira a to znači da moramo tražiti sve ove studije i moramo vidjeti kako su te studije napravljene, recimo o Monsantu, o glifosatu i ostalama. Do sada smo imali krivi pristup tome. Ja sam uvjerena da, će, uvjerena da su agencije inače 2016. jako dobro radile, pogotovo kad pogledate detalje iz izvješća Europskog revizijskog suda još prethodnih godina. Onda vidite da su tu sve ove savjeti e, koji su bili u tom izvješću revizijskog suda sadržani ozbiljno shvaćeni i da su provedeni. Prema tome, agencije su vrlo transparentno radile i mislim da im možemo na toj osnovi dati razrješenje. Imam još nekih kratkih napomena, ali to ćemo još kasnije, a sada zahvaljujem i radam se dalje suradnje. Thank you very much. Let's continue with representative. Hvala. E, izvolite. Imaš predstavnika komisije. Hvala, ja sam načelnik odjela glavnoj upravi za zdravstvo. Nadležan sam za nadzor nad EKOM, EMOM, EFSOM i ECDC-om. Mi pozdravljamo mišljenje suda vezano uz račune ovih tri agencija za 2016. godinu. Kao što je već spomenuto, mi e, dakle pratimo njihov provedbu njihovog akcijskog plana će svrha provesti preporuke suda. Dakle, ovo je razrišnica za 2016. godinu. Mi smo uzeli u obzir sve komentare iz vaših izvješća. Hvala. Ja sam Aleksandra Vaku iz Glavne uprave za zaštitu okoliša. Zajedno s kolegama iz Glavne uprave za klimatske promjene kao što znate, mi zajedno provodimo program LIFE. Mi vam želimo zahvaliti na ovim izvješćima. Mi smo primili na znanje pozitivne komentare u svezi s našim postignućima u poboljšanju dakle, stope izvršenja. Mi smo isto nastojali poboljšati i sustav e, plaćanja prema korisnicima programa LIFE i drugih. Što se tiče davanja razrešnica agencijama, mi želimo naglasiti napore agencija u nastojanju da se odgovori na ove komentare. Što se tiče smjernica za zviždače, mislim da trebamo posebno uzeti u obzir e, dakle broj zaposlenika u agencijama. Mi isto tako podržavamo Europsku agenciju za kemikalije i svjesni smo da oni imaju određenih e, određenih e, manjka kadrova. I samo još e, jedna informacija. Mi ćemo nastaviti dati neke dodatne preporuke vezano upravo uz kadrovsku politiku. Htjela bih samo istaknuti još nešto, zapravo htjeli bismo to provjeriti s tajništvom odbora, a to se tiče e, stope provedbe sredstava za plaćanje. Prema našim internim podacima čini se da je razina nešto viša, nije kao u glavnoj upravi za zaštitu okoliša, to je 99%, dakle govorim sad o glavnoj upravi za klimatske promjene. Dakle, pitam se je li moguće to možda provjeriti tu brojku pa eventualno korigirati. Hvala lijepa. Ima li još neko iz komisije? Ko se javlja za riječ? Ne? Tiđe ne? Ne? Dobro. Prema tome, ako ima netko ko bi sada u ime agencije uzeo riječ, izvolite, nekom specifičnom pitanju. vers euh, iz eh, Europske agencije za zaštitu okoliša. Želim zahvaliti izvjestiteljici na mišljenjima. Ja ću prenijeti ove informacije u Kopenhagen. Hvala lijepo, netko još? Ako ne, onda bi ovim završili popis govornika. E, hvala lijepo na komentarima. Ovo su mišljenje u odboru. Dakle, mislim da je dobro jer mi moramo imati jasno dobar uvid u proračun i svemu ono što se u vezi s tim događa i mi nadam se da ćemo na glasanju pokazati solidne rezultate ovom. Inače imate rok za amandmane 12. prosinca do 5 popodne. U odboru ćemo glasati 24. 5. siječnja sljedeće godine. Hvala vam puno na suradnji i time smo završili prijepodnevnu sesiju. I nemojte zaboraviti u pola tri danas poslije podne nastavljamo s radom, a tema je Brexit. Hvala.